Otvaramo zajedničko zasjedanje odbora Agri i FAM. Dakle, nastavak e, e, ćemo, u nastavku ćemo E, glasovati o izvješću ženi njihova uloga u, ruralnim područjima. Izvjestiteljice su Marijana Petri, i Marija Lidija Sender Rodriguez. Evo, pričekat ću još neko vrijeme, zato što još uvijek potpisujete e, ovu listu, zato evo malo kaslimo. Dakle, bio sam spreman i točno započeti sastanak, ali smo ga malo odgodili zbog potpisivanja liste. Želim dobrodošlicu svim zastupnicima, posebice e, kolegicama i kolegama iz odbora FAM. Također pozdravljam i njihove pomoćnike, također i podpredsjednika njihovnog e, odbora, gospodina Lopeza. Evo, ako želite, možete nakratko uzeti riječ. Izvolite. Puno hvala gospodine predsjedniče. Evo, htio bih eh, zahvaliti što ste mi dali riječ i neću ni ja previše dužiti Jednostavno želim reći da u ime odbora za ravnopravnost spolova i za zaštitu žena htio bih e, zahvaliti na ovom dobrom radu i suradnji između dva odbora i također na svom trudu koji su uložile izvjestiteljice u izradu ovog dokumenta i također izvjestiteljima u sjeni. Oni su zajedno došli do konsenzusa kako bi zajamčili e, uravnoteženi pristup. To je ravnoteža koju smo e, uspjeli mm, izgraditi zahvaljujući zaštiti žena u ruralnom području i također zahvaljujući tome što smo e, pronašli e, drugačiji put da dođemo što bliže ravnopravnosti muškaraca i ženama. Evo, to je sve što sam htio reći, a sada ponovno dajem riječ predsjedniku odbora Agri. Mi smo spremni za nastavak glasovanja. Puno hvala. Ako sada izvjestiteljici žele uzeti riječ, izvolite. Gospođa Petir, izvolite. Želite li možda nešto reći? Izvolite, imate riječ. Hvala vam. Hvala gospodine predsjedniče. Ja također želim zahvaliti e, svima koji su pripomogli na izradi ovog izvješća, svim kolegama koji su sa svojim prijedlozima i e, amandmanima e, pokazali da im je stalo da unaprijedimo položaj žena u ruralnom prostoru. Mi smo željeli stvoriti pozitivno izvješće i nadam se da će ono tako u konačnici biti nakon e, ovog usvajanja, ali prije svega e, ja bih htjela reći da ovo izvješće posvećujem svim hrabrim ženama koje žive u ruralnim prostorima jer one sa svojom multifunkcionalnom ulogom e, čuvaju obitelj, čuvaju našu kulturu, tradiciju, baštinu, doprinose očuvanju okoliša, biološkoj raznolikosti, proizvode hranu i doista su e, prave heroine. Stoga evo nadam se da će ovo izvješće pripomoći da se njihov status e, unaprijedi. Hvala lijepo. Pani Zahvaljujem. Gospođo Senra, izvolite. Zahvaljujem. Evo samo kratko. Ja bih htjela zahvaliti svim osobama koje su doprinjele izradi ovog izvješća. Također i želim zahvaliti na mnogim doprinosima kroz amandmane. Oni su omogućili da dođemo do ovog izvješća u ovom obliku kojeg danas predstavljamo. Također bih htjela da ovo izvješće služi kao nastavak rada na tom području za poboljšanje uvjeta života i također da e, napravimo napredak e, u ravnopravnosti žena u ruralnim područjima. Zahvaljujem. Evo, e, kolegica Morvaj zatražila riječ. Izvolite, imate riječ. Uh, do I understand correctly, Mr. Jesam li ispravno razumjela da ćemo sada otvoriti raspravu na temu ovog izvješća? Ne, samo glasovanje. Da, samo glasovanje. Dobro, ja bih htio e, također i pozdraviti goste kolegice Marijane Petiru. A to su žene koje dolaze iz e, ruralnih područja, žene koje su aktivne u ruralnim područjima. Ovdje je s nama gospođa Tamara Petekvandić koja e, je e, vodi ovu grupu i koja je i dobitnica nagrade. Dobrodošli. A sada prelazimo na glasovanje. E, dakle, glasovat ćemo za kompromisne amandmane elektronskim putem. Tako je to, takva je uobičajena procedura. a kada nećemo imati elektroničko glasovanje, molim vas da jasno dižete ruke kako bismo vidjeli imali koji prijedlog većinu. Započet ćemo sa kompromisom broj 15 elektronskim putem. Glasovanje je otvoreno. Zatvaramo glasovanje. Usvojeno. Zahvaljujem. Prelazimo na na 136 za Protiv? Hvala. Dakle, tek sada protiv. E, želite li vi uzeti riječ? Izvolite. Aha, dobro, u redu, samo znači kartica nije funkcionirala. Molim vas da dižite ruke, jer u protivnom mm, nećemo moći utvrditi e, koliko glasova je na kojoj strani. Znači, 136 koje je za? Protiv? Odbijeno. Idemo sada na amandman. Kaže da ne postoji prijevod na engleski. Dobro, evo, sada funkcionira. Možemo nastaviti. Dakle, glasujemo za kompromis 16. Otvaram glasovanje. Provjerit ćemo. Dakle, idemo iz početka. Znači, otvaramo glasovanje. 136 otvaram i zatvaram glasovanje. Ale warto by sprawdzić, jest nieduża. E, głosujemy nad kompromis Da, istina je da nema velike razlike. Idemo sada na kompromis broj 16. Zatvaramo glasovanje. Usvojeno. Kompromis 17. Otvaramo glasovanje. Zatvaramo glasovanje. Usvojeno. Idemo na amandman 161. Tko je za? Protiv? Odbijeno. 144 za. Protiv? provjerit ćemo. 144 provjera glasovanja otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. Idemo sada na kompromis 18. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. Idemo sada na amandman 306 za usvojena. Hvala. Drugi dio. Za drugi dio. Tko je za? Protiv? Usvojena. Otvaram glasovanje za kompromis 19. Glasovanje otvoreno. Zatvaram glasovanje. Gospodine Tarabela, izvolite. Gospodine le Président, ne Pitam se, gospodine predsjedavajući, zašto ne e, glasujemo o amandmanu 74 koji e, ne otpada za razmatranje. E, to je amandman gospođe Šrajer-Pirik. Da, to je bila moja greška. Dobro je da ste mi na to ukazali. Vraćamo se na amandman 174. Tko je za 174? Usvojeno. Idemo sada na Kompromis 19. Ono, usvojili smo taj kompromis, zar ne? Dobro, ponovit ćemo za kompromis 19. stvaramo glasovanje, kompromis 19. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Prelazimo na amandman 199. Za. Evo, predsjednik samo provjerava je li sve štima sa listom. Amantman popravke 199. Amandman 199. Idemo još jednom za. Protiv. Odbijeno. Amandman 200 za. Protiv. Provjerit ćemo. 200. Glasovanje otvoreno. Zatvaramo glasovanje. Usvojeno. I to sa ograničenom e, većinom. Dobro da smo provjerili. Kompromis 20. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. Onda prelazimo na kompromisni amandman 21. Otvoreno glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno. Prilazimo na amantman 307. Tko je za? Protiv? Usvojeno. Dobro. 190. Tko je za? Protiv? Odbijeno. 201. Za? Protiv? Odbijeno. 212 za, protiv, provjerit ćemo. Amandman 212, glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. Prelazimo na kompromisni amandman 22, glasovanje otvoreno. Zatvoreno usvojeno. Amandman 227. Isto kao 229. Tko je za? Želite li riječ? Izvolite. E, me gustaría si es Ja bih sad htjela provjeriti samo amandman 190, zato što mislim da ste rekli da je odbijeno, a ja imam osjećaj da je ipak usvojeno. 190. U redu. Bolje da odmah reagirate. Dobro, vratit ćemo se na 190. Elektroničko glasovanje otvoreno. 190. Izvolite. Zatvoreno. Odbijeno. Prelazimo na amandman broj zapravo, znači e, oni dva amandmana koje smo naveli 227, 229, koje je za, protiv, znači provjerit ćemo, nismo sigurni. Znači identični amandmani 227 i 229, glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeni. jako velika razlika. Kompromisni amandman 23, glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. Prelazimo na amandman 244. Tko je za? Usvojeno. Amandman 172 za. I onda 251 za. Idemo na kompromis 24 i otvaramo glasovanje. Zatvaramo glasovanje. Usvojeno. Prelazimo na amandman 297. Za. Protiv. Odbijeno. Amandman 243 za. Usvojeno. Kompromisni prijedlog 25. Otvaram glasovanje za 25. Zatvaram glasovanje. Prelazimo na amandman 265. Za. Usvojeno. 245 za usvojena. 246 za, protiv, odbijena. 26. Kompromis 26. Otvaramo glasovanje. Zatvaramo glasovanje. Usvojeno. Prelazimo na kompromis 28. Otvaramo glasovanje. Zatvaramo glasovanje. Usvojeno. Prelazimo na amandman 284. Za. Protiv. Provjerit ćemo. Amandman 284. Otvoreno glasovanje. Zatvoreno glasovanje. 284. Usvojeno. Tristo devet. Idemo na kompromis dvadeset sedam.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 Prelazimo na amandman 294. Za? Protiv? Usvojeno. Amandman 300. Za? Protiv? Usvojeno. Provjerit ćemo amandman 300. Otvoreno glasovanje. Zatvoreno glasovanje. Usvojeno. Prelazimo na kompromis 29. Glasovanje otvoreno 29. Zatvoreno glasovanje. Usvojeno. Prelazimo na kompromis 30. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. usvojena Prelazimo na amandman broj 1. Kolege Marijasa, tko je za? Protiv? Usvojeno, ali provjerit ćemo. Amandman broj 1. Glasovanje otvoreno. Zatvoram glasovanje. Amandman 1 usvojen. Amandman 2 za. Pro, usvojeno. Amandman 3 za. Usvojeno. Amandman 4 za. Usvojeno. 5 za usvojeno. 6 za usvojeno. 7 za usvojeno. Kompromis 1, glasovanje otvoreno. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Prilazimo na amantman 127. Za. 127 za. Protiv. Odbijeno. Kompromis 2. Otvaram glasovanje. Kompromis 2. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Prelazimo na amandman 105. Amandman 105. Tko je za? Usvojeno. Kompromisni amandman 3. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Kompromisni amandman četiri. Otvaram glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno. Prelazimo na amandman 58. Krupa. Za. Protiv. Odbijeno. Amandman 31 za, protiv, odbijeno. Kompromisni amandman 5. Glasovanje otvoreno. Glasovanje zatvoreno. Usvojeno. Prilazimo na amandman 42. Kolegice Moji za. Protiv. Odbijeno. Kompromisni amandman 6. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. Prelazimo na kompromis 7. Otvoreno. Glasovanje zatvoreno. Usvojeno. Prelazimo na amandman 51. Za. E, tko je za? Znači 51. Protiv? Odbijeno. Ali provjerit ćemo. Amandman 51. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Da, jasno je, odbijeno je. Otvaram glasovanje za kompromis ne, još imamo jedan. Znači 34. Tko je za? Protiv? Odbijeno. Kompromisni amandman 8. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Hvala, hvala lijepa. Amandman 60. Usvojeno. 61. Tko je za? Tko je protiv? 62. Tko je za? Usvojeno. 65. Usvojeno. Usvojeno. 68. Tko je za? Usvojeno. Kompromis 9. Otvaram glasovanje. Zaključujem. Zatvaram glasovanje. Hvala. 92. Tko je za 92? Tko je protiv? Odbijeno. Amandman 73. Tko je za? Tko je protiv? Odbijeno. Kompromis 10. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Hvala. 126 usvojeno. Kompromis 11. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Kompromis 12. Glasujte za kompromis 12. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 22. Tko je za? Usvojeno. 106. Tko je za? 106. Tko je protiv? To moramo provjeriti. 106 provjeravamo. Molim vas glasujte. Zaključujem glasovanje. Uz dva glasa odbijeno. Dobro da smo išli provjeravati. 110. Tko je za? Tko je protiv? Provjerit ćemo. 110. Glasujte. Zaključujem glasovanje. Usvojeno. Sto jedanaest. Amandman 111. Tko je za? Usvojeno. 112. Tko je za? Ne, ne glasujemo za taj amandman. Kompromis, 13. Glasujte. Zaključujem glasovanje. Usvojeno. Kompromis 14. Molim glasujte. usvojeno. Prošli smo kroz sve kompromise i sada dolazimo do glasovanja o cijelom tekstu sa izmjenama. Glasujte. Hvala. Zaključujem glasovanje. Hvala. Čestitam izvjestiteljicama, zahvaljujem se svima na zajedničkom glasovanju, zajedničkom radu, suradnji na ovoj važnoj temi. Želim vam mnogo uspjeha. Želi li netko od izvjestiteljice nešto reći? Ne. Onda ćemo napraviti stanku od tri minute tako da možete izaći iz dvorane. Žao mi je da morate otići, ali moramo prijeći na sljedeće glasovanje. Hvala lijepa kolegama. Odlično smo to obavili. Za 20 minuta smo završili glasovanje.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 Z chęcią, z chęcią zapraszamy panie do pozostałych. Zamolit ću vas za pozornost. Ako želite ostati na sastanku odbora za poljoprivredu, molim vas sjednite. Proszę Państwa, Nastavljamo sada sa sljedećim glasovanjem. Zastupnik Vijegas i njegovo izvješće su na redu. Naziv tog izvješća je prava kombinacija financiranja za europske regije, uravnotežena primjena financijskih instrumenata i bespovratnih sredstava u kohezijskoj politici EU-a. To je vrlo važno izvješće koji donosi jedan novi pristup. Financijski instrumenti se unapređuju, promiču kao zamjena za bespovratna sredstva, subvencije i to je odlično da time započinjemo jer ćemo steći iskustva i znat ćemo kako se trebamo ponašati tijekom sljedećih financijskih razdoblja. Možda bi bilo dobro da izvjestitelj nam se obrati, ali on ovdje. Zastupnica Sandra je ovdje. Da, e, možete li pričekati samo minuticu, ja moram potražiti svoju karticu za glasovanje. E, gospodin Vijegas je otišao po svoju karticu za glasovanje, molim vas da pričekamo dvije minute. Porque, proszę, proszę mamy, mamy troszkę e, uzyskanego... Dami gospodo, završili smo prije vremena, pa onda možemo pričekati još tri minute, obzirom da se radi o samom izvjestitelju. W takim razie mam Jest pani poseł. Imao bih prijedlog. Ako je ovdje e, izvjestitelj za sljedeće mišljenje, možemo prijeći sa tim glasovanjem. Radni uvjeti i nesigurna radna mjesta. Izvjestiteljica e, Dančila. Viorika Dančila. radni uvjeti i nesigurna radna mjesta. Dajem riječ izvjestiteljici. Zahvaljujem izvjestiteljima u sjeni i tajništvu, također i svim kolegama koji su doprinijeli izradi ovog izvješća. Nadam se da će ovo izvješće napraviti dodanu vrijednost e, radu koji je do sada napravljen jer smatram da je ovo iznimno važna tema i koji će se ticati svih onih koji rade na nesigurnim radnim mjestima. Hvala. Hvala lijepa. Onda možemo započeti sa glasovanjem. Kompromis A. Glasujte. Glasujte elektronički za kompromis A. Otvaram glasovanje. Zaključujem glasovanje. Usvojeno. Dolazimo do amandmana 38. Tko je za amandman 38? Usvojeno. Hvala. Amandman 39. Zastupnika Puto. Ne, moramo prije toga provjeriti još jednom amandman 38. Molim, glasite još jednom. Spričavam se. mislio sam da će biti većina. Zaključujem glasovanje. Odbijeno. Ali kolege iz su prije glasovali za. Amandman 39. Dakle, riječ je o jednom drugom e, broju. Dakle, ovdje su stavili krivi broj. Ok, dobro. Izgovorili su pogrešni broj. Tko je za 39? Tko je protiv? Odbijeno. Amandman 40. Tko je za? Usvojeno. 41. Tko je za 41? Usvojeno. Kompromis B. Glasujte. Glasovanje je zaključeno. 48. Tko je za 48? Usvojeno. 53. Tko je za? Usvojeno. 55. Tko je za? Usvojeno. 56. Tko je za? Usvojeno. Kompromis C. Glasujte. Zaključujem glasovanje. Usvojeno. 59. Tko je za 59? Usvojeno. Kompromis B. A. Glasujte. Zaključujem glasovanje. Usvojeno. Kompromis D. Glasujte. Zaključujem glasovanje. usvojeno. Onda dolazimo do 70, 71 i 72. Tko je za usvojeno? 49. Tko je za usvojeno? 82. Tko je za usvojeno? 84. Za usvojeno. 74. Za usvojeno. 75 usvojeno. Sedamdeset sedam. Tko je za? Protiv? Odbijeno. 78 za. Usvojeno. 79 za. Protiv. Odbijeno. 80. Tko je za? Usvojeno. 81 tko je za? Usvojeno. 86 za? Usvojeno. 83 za? Protiv. To ćemo provjeriti. 83 to još jednom. Zaključujem glasovanje. Odbijeno. Kompromis E, glasujte. Zaključujem glasovanje. Usvojeno. Kompromis F, molim glasujte. Zaključujem glasovanje. Usvojeno.

Amandman 100. Tko je za? Protiv? Usvojeno. 102. Tko je za? Tko je protiv? Odbijeno. Hoćemo li to provjeriti? 104. 104. Tko je za? Odbijeno. 105. Tko je za? Protiv. Odbijeno. Amandman 1. Danton. Tko je za? Usvojeno. Kompromis 1. Otvaram glasovanje. Molim glasujte. Zatvaram glasovanje. Kompromis broj 2. Tko je za kompromis broj 2? Molim glasujte. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Nakon toga kompromis 3. Molim glasujte. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 13. Tko je za? Usvojeno. Amandman 14. Tko je za? Usvojeno. 16. Za. Protiv. Odbijeno. Amandman 17. Tko je za? Tko je protiv? To ćemo provjeriti još jednom. Amandman 17. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Amandman 18. Tko je za? Protiv? Provjeravamo. 18. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Odbijeno. Amandman 19. Tko je za? Tko je protiv? Odbijeno. 21. Tko je za? Usvojeno. Amandman 22 i 23 zajedno. Tko je za? Usvojeno. 24. Tko je za? Protiv? Odbijeno. 25. Tko je za? Usvojeno. 26. Tko je za? Protiv? Odbijeno. 27. Tko je za? To ćemo morati provjeriti. 27. Molim glasujte. Zaključujem glasovanje. Odbijeno. 28. Tko je za? Protiv? odbijeno, ali ipak ćemo provjeriti. 28, molim glasujte. Zaključujem glasovanje. Odbijeno. Ispričavam se. 29. Tko je za 29? usvojeno. Broj 30, tko je za, usvojeno. Glasujte e, za tekst u cijelosti sa izmjenama elektronički. Glasujte. Mnogo uspjeha vam želim. Želite li vi nešto reći još? Izvjestiteljica Dančila. Dobro, u redu Želim vam puno uspjeha, ne morate ništa reći. Također izvjestiteljima u sjeni čestitam. sada dolazimo do izvješća zastupnika e, Vjegasa. On je među vremenu pristigao. On zna koliko je vrlo važna ta tema. Radi se o novim financijskim instrumentima. I sada želimo već provjeriti da li je tako nešto e, održivo i prihvatljivo prije što e, nastavimo sa svim izmjenama i projektima bit će manje i već sredstava, odnosno subvencija. Zastupnik Vjegeć, želite li nešto reći? Puno hvala. Evo samo nekoliko kratkih e, priopćenja da ne zadržavamo ovaj postupak glasovanja. Mi smo u e, ovom mišljenju uspjeli izraditi dokument za koji mislim da e, u velikoj većini odražava stajališta klubova zastupljenih u ovom odboru. Kad je riječ o financijskim instrumentima, koje smo u ovom mišljenju e, predvidjeli predstavljaju pozitivne aspekte. To su novi instrumenti koji se moraju još proučavati, ali ne bi smjeli dovesti u opasnost trenutne politike davanja potpora u poljoprivredi, posebice onih koji se tiču drugog stupa ZPP-a. Dakle, <clears throat> ponavljam, bitno je e, zajednički e, proučiti i razlučiti taj novi instrument te ga e, iskombinirati sa postojećim instrumentima subvencije i potpora u poljoprivredi. Ne bismo ih trebali zamijeniti nego upravo nadopuniti već postojeće instrumente i to je glavna poruka ovog mišljenja. Mi na taj način želimo očuvati e, tradicionalne potpore, tradicionalne subvencije za poljoprivredu u okviru drugog stupa. Također bih eh, htio izraziti svoje zadovoljstvo eh, ovim dokumentom i to zahvaljujući zajedničkom trudu, počevši od eh, tajništva odbora Agri, počeši od svih kolega zastupnika koji su sudjelovali u izradi također pa sve do pomoćnika i savjetnika. Imali smo jako zanimljiv rad, održali smo razna saslušanja sa predstavnicima poljoprivrednog sektora i mislim da ovaj dokument zaista može ovdje naići na široki konsenzus i da može biti usvojen velikom većinom. Hvala. Samo bih htio pitati prevoditelje, zamoliti prevoditelje da govore malo glasnije kako bismo ih bolje čuli. Hvala gospodine izvjestitelju, sada prelazimo na glasovanje započet ćemo s kompromisom A. Otvaram glasovanje. Hvala. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na amandman 39. Tko je za? Hvala. Usvaja se. 21. Tko je za? Usvaja se. 23. Tko je za? Hvala, usvaja se. 69. Tko je za? Odbija se. Kompromis B. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 31. Tko je za? Amandman 31. Hvala. Usvaja se. 32, 33, 34, 4 zajedno. Tko je za? Usvaja se. 35. Tko je za? Protiv? Provjerimo. Amandman 35. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada prelazimo na kompromis C. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Još jednom glasujemo o kompromisu C. Otvaram glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis D. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada prelazimo na amandman 48 e, gospodina Kaputa. Tko je za? Usvaja se. Kompromis E. Otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Prelazimo na amandman 59. Tko je za? Dakle, 59, Nikolson, usvaja se. 60, tko je za? Usvaja se. 61, tko je za? Usvaja se. 62, tko je za? Usvaja se. Kompromis F. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 73. Tko je za? Protiv? Odbija se. 75. Tko je za? Protiv? Provjerimo. Amandman 75. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 77. Tko je za? Usvaja se. 77. Tko je za? Usvaja se. Kompromis 1. Otvaram glasovanje. Zatvaram i dalje je otvoreno glasovanje, zatvaram glasovanje. Prelazimo na kompromis 2. Kompromis 2, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Hvala, usvaja se. Kompromis 3, otvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na glasovanje o cijelom mišljenju e, Sa amandmanima. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Hvala. Nacrt mišljenja je usvojen. Želi li izvjestitelj ponovno nešto reći? Ne. <clears throat> Još jednom Čestitke. Čestitke vašim suradnicima, svim izvjestiteljima za mišljenje, a sada možemo prijeći na sljedeće izvješće, a to je naše, ujedno je naše zadnje izvješće koje se odnosi na palmino ulje.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 nešto reći. Vidim da ste stigli. Izvolite. Puno hvala. Prvo bih htio zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni i također e, pomoćnicima i čitavoj stručnoj službi i također pomoćnik zelenih koji je napravio jako velik posao po pitanju ove teme Andreju. Htio bih zahvaliti i svim ljudima koji su radili na ovom mišljenju zato što smo uspjeli ishoditi veliki konsenzus po pitanju tog tako važnog socijalnog i ekološkog pitanja a znamo koliki je učinak e, krčenja e, šuma, koliko je negativan učinak krčenja šuma. Molim vas samo sekundu, hvala. Također bih htio e, zahvaliti na e, tome što, zato što palmino ulje ima jako veliki negativni učinak na ekološki sustav u mnogim državama kao što su Indonezija i slične. I također ko, zbog toga što se krče velike površine, recimo površine čitave Njemačke. E, kao što znate, palmino ulje se koristi jako često u Europi kroz e, prerađene proizvode i također kao biogorivo. I mislim da je to nešto što smo uspjeli prepoznati na gotovo jednoglasan način kroz ovo mišljenje. Također mi je drago što smo prepoznali potrebu da se e, uvedu kao faktor i pitanje ljudskih prava te prisvajanja tuđeg zemljišta kako bi se raskrčile šume, odnosno zasadile plantaže e, palminog ulja. Evo, to je nešto što je iznimno bitno i drago mi je što smo uspjeli dobiti podršku ovog odbora i zahvaljujem svim kolegama na sudjelovanju i na suradnji. Puno hvala. Panu Hvala gospodine zastupniče, hvala ujedno i vašim suradnicima i sada bih zamolio političke savjetnike E, klubova zastupnika da kontaktiraju s koordinatorima kako bismo vidjeli možemo li ranije započeti sa sastankom koordinatora. Možete li, molim vas, provjeriti hoće li e, koordinatori moći stići na vrijeme jer mislim e, da bismo mi, odnosno mogli doći ranije jer bismo željeli započeti sa sastankom koordinatora e, prije predviđenog vremena. No, prijeđemo na glasovanje. Kompromis 1. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Hvala. Usvaja se kompromis 2. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. usvaja se. Prelazimo na kompromis 3, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prelazimo na amandman 80. Ispričavam se. To je amandman 18. Tko je za? Hvala. Usvaja se. 78 koje je za. Provjerimo. Mm, vjerujem da se usvaja, ali provjerimo. Otvaram glasovanje. Zamekam glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. I to velikom većinom se odbija. Kompromis 4. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na amandman 15. koji je za? Protiv? Mislim da se usvaja, no provjerimo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada prelazimo na kompromis broj 5. Otvaram glasovanje. Ispričavam se. Amandman 131 prvo. Tko je za? Usvaja se. Kompromis 5. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 6. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Amandman 50 koji je za, protiv, odbija se. 54 koji je za, protiv, odbija se. Kompromis 7. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. A sada prelazimo na amandman 130. Tko je za? Protiv? Odbija se. 119. Tko je za? Protiv? Odbija se. Kompromis 8. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. usvaja se. Kompromis 9. Tko je za? Odnosno, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 10. Otvaram glasovanje. Znači kompromis 10. Zatvaram glasovanje. Hvala. Usvaja se. Kompromis 11. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 12. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Hvala. Prelazimo na kompromis 13. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Hvala. Prelazimo na kompromis 14. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 15. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 16. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Hvala. Sada prelazimo na kompromis 17. Kompromis 17. Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prelazimo na amandman 115. Tko je za? Protiv? Odbija se. 112. Tko je za? Protiv? Provjerimo. Amandman 112. Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. provjerimo i 115. Vratit ćemo se na amandman 115. E, Sada ćemo ga elektronički provjeriti. Glasujemo o amandmanu 115. Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Upravo tako, imao sam pravo. Evo. Sada prelazimo na amandman 100 70. Ko je za? Hvala. Usvaja se. Sada glasujemo o cjelokupnom nacrtu mišljenja s amandmanima. Tko je za? Ispričavam se. glasujemo elektronički. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Hvala. Čestitke je želi li izvjestitelj još nešto reći? Ne. U redu, hvala. Još jednom e, hvala svim zastupnicima e, koji su sudjelovali u izradi mišljenja. S ovime smo iscrpili e, naš dnevni red i ako je moguće E, sada ćemo odmah započeti sa sastankom koordinatora, a sam odbor nastavit će s radom u 15.